Ja koleks. Kolege, zamolit ću vas da polako zauzmete mjesta, da li sve u redu sa glasačkim listama. Voting cards. Glasačke kartice. ćemo probno glasanje. Pa ako ste spremni sa glasačkim karticama, zamolit ćemo vas da počnete glasati. Glasanje je otvoreno za probno glasanje. Četiri kolega još nisu glasali. Glasanje je zatvoreno. Promijenit ćemo redoslijed stvari malo, najprije ćemo glasati nacrt izvješća Manuel Morel o informacijama protiv pranja novca poreznih tijela. Pronađite molim vas taj glasački popis, pa možemo započeti amandman 41. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvojeno. 42 za protiv. Provjerit ćemo elektronički, glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Nerišeno, odnosno odbijeno. Kompromis A, tko je za? Protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 48 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 47 za, protiv. Mislim da je usvojeno, provjerit ćemo elektronički, glasanje otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Usvojeno je. 49 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Provjerit ćemo. 49. amandman glasanje otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Usvojeno. Dobro da ste tražili provjeru. Amandman 50. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvojeno. 51 za. Protiv. Preverit ćemo elektronički. Then was not. Vote is još dvoje kolega. Zatvoreno je. Ponovo izjednačeno, odnosno odbija se. Amandman 52, tko je za? Protiv, suzdržani, usvojen. Amandman 6, za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 7 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 8 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Amandman 9 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Amandman 10 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Amandman 11 za, protiv. Provjerit ćemo elektronički. 11. Glasanje otvoreno. Zatvoreno. Usvojeno. Amandman 12 za. Protiv. Suzdržani. Odbijeno. Amandman 13 za. Protiv. Suzdržani. Usvojeno. Amandman 14 za. Protiv. Suzdržani. Odbijeno. Amandman 15 za. Protiv. Suzdržani. Odbijeno. Amandman 16 za. Protiv suzdržani, usvojeno. Amandman 17 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 18 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 19 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 20 za, protiv, provjerit ćemo elektronički 20, glasanje je otvoreno. Zatvoreno je. Odbijeno. 21 za. Protiv. Suzdržani. Usvojeno. Koprbis B za. Protiv. Suzdržani. Usvojeno. Amandman 2 za. Amandman 2 na drugoj strani za. Protiv. Suzdržani. Usvojeno. Kompromis C za protiv, suzdržani usvojeno, amandman 30 za, protiv, provjerimo elektronički, glasanje otvoreno. Voting. Ja ne vas chair, not the weep. I have to control my colleagues. Ah. Zatvoreno. Odbijeno jednim glasom. 31 za protiv. Provjerimo elektronički. Glasanje otvoreno. Zatvoreno je. Usvojeno. Amandman 32 za protiv, suzdržani, usvojeno. 33 za protiv. Provjerimo elektronički glasanje otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Odbijeno jednim glasom. 34 34 za, protiv, suzdržani, usvojeno 35 za, protiv, suzdržani, usvojeno 36 za, protiv, suzdržani, usvojeno elektronički zatvoreno je usvojeno 37 za. 37. amandman za, protiv, suzdržani, usvojeno. 38. za, protiv, suzdržani, odbijeno. 39. za, protiv, Mislim da je usvojeno. Provjerit ćemo elektronički. 39. Glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Odbijeno. Jednim glasom. 40. Za. Protiv. Provjerit ćemo elektronički. Glasanje otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Usvojeno. Amandman 4 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Glasamo o tekstu s amandmanima, poimenično glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Usvojeno. 48 za, 0 suzdržanih i mislim da je 5 bilo protiv. Glasamo o cijeloj zakonodavnoj rezoluciji. Glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. 51 naspram 53. Usvojeno je. Čestitamo izvjestitelju. Sljedeće glasamo o tekstu usmenog pitanja. uvod, izvorni tekst, tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno, pitanje 1, izvorni tekst za, protiv, suzdržani, usvojeno, pitanje 2, za, protiv, suzdržani, usvojeno, pitanje 3, za, protiv, suzdržani, usvojeno. Glasamo o tekstu za amandmanima, za, elektronički, ispričavam se, glasanje je otvoreno, ako se ne varam poimenično je, Glasanje zatvoreno. 44 naspram 4. Usvojeno. Nacrt rezolucije o finalizaciji Bazelske uredbe 3. Kompromis N. ko je za? Protiv. Suzdržani. Usvojeno. Kompromis O. Za. Protiv. Suzdržani. Usvojeno. Amandman 45 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Kompromis P u dva dijela prvi dio tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Drugi dio za, protiv, suzdržani, odbijeno. Amandman 55 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Kompromis Q u dva dijela prvi dio za, Protiv? Provjerimo elektronički prvi dio. Glasanje je otvoreno. Pogrešio sam, nije u dva dijela, zapravo smo imali usmeni amandman. Dakle, sada glasamo o usmenom amandmanu. Imate pravo. Glasanje je zatvoreno. Odbijeno. Kompromis bez usmenog amandmana. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno.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 usvojeno. Amandman 75 za, protiv suzdržani odbijeno. Kompromis U za, protiv suzdržani usvojeno. Amandman 77 za, protiv suzdržani usvojeno. Amandman 78 za, protiv suzdržani usvojeno. Kompromis V za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis duplove koji sad ima četiri dijela o kojima ćemo glasati. Prvi dio je ovaj pred vama za protiv suzdržani usvojeno. Dobro. Ponovo. Prvi dio je bez riječi strong. Ponovit ćemo ovo glasanje. Dakle, bio sam u pravu prvi puta. Na prvi dio ne utječe ovaj dodatak riječi, dakle prvi dio onako kako ga vidite, tko je za, to je već usvojeno, naponavit ćemo, protiv suzdržani usvojeno drugi dio. O drugom dijelu glasamo, najprije bez riječi strong. Tko je za? Protiv suzdržani usvojeno. Treći dio samo riječ strong. Za, protiv, suzdržani, odbijeno. Četvrti dio. Za, protiv, suzdržani. Provjerimo elektronički. Glasanje je otvoreno. Dakle, glasamo sada o posljednjoj rečenici. CCF. Glasanje je zatvoreno. Odbijeno. Koprbis Y. 91 je povučen. Kompromis Y za, protiv, suzdržani. Usvojeno. Amandman 95 za, protiv, suzdržani. Usvojeno. Kompromis Z za, protiv, suzdržani. Usvojeno. Kompromis AA u dva dijela. Prvi dio koji je za, protiv, suzdržani. Usvojeno. Drugi dio za, protiv, Preverim elektronički drugi dio, glasanje je otvoreno. Zatvoreno je. Usvojeno. Jednim glasom. Amandman 108 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Kompromis AB za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 111 za, protiv, prvi rećemo elektronički, 111, glasanje je otvoreno. Zatvoreno je. Usvojeno amandman 112 za, protiv, suzdržani. Odbijeno Provjerit ćemo elektronički. 112. Glasanje je zatvoreno. Usvojeno jednim glasom. Kompromis AC za protiv suzdržani usvojeno. Stavak 15 izvorni tekst za protiv suzdržani usvojeno. Glasamo o uvodnim odredbama 1 do 9 zajedno u bloku. Tko je za? Protiv zdržani usvojeno. Amandman 1 za, protiv. Provjerimo elektronički amandman 1. Glasanje je otvoreno. Zatvoreno je odbijeno. Amandman 2 za protiv suzdržani usvojeno. Amandman 3 za protiv suzdržani usvojeno. Izvrni tekst uvodna odredba 10 za protiv suzdržani usvojeno. Amandman 4 za protiv suzdržani usvojeno. Uvodna odredba B od 11 do 15 u bloku za protiv suzdržani usvojeno. Amandman 5 za protiv suzdržani usvojeno. Uvodne odredbe 16 do 18 u skupu također za protiv suzdržani usvojeno. Amandman 6 je povučen. Glasamo o izvornom tekstu uvodna odredba A za protiv, suzdržani, usvojeno. Uvodna odredba B, izvorni tekst za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis C, za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis D, za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis E, za, protiv, suzdržani, usvojeno. Usmeni amandman, Uvodna odredba e A Aldea, tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 17 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Kompromis F za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis G za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 23 za protiv. Provjerimo elektronički 23. Glasanje je zatvoreno. Odbijeno. Amandman 25 za protiv. Čini se da je većina, provjerit ćemo svejedno 25. Glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Odbijeno izvrni tekst uvodna odredba D. Tko je za? Protiv. Suzdržani usvojeno. Kompromis I. Za. Protiv. Suzdržani usvojeno. Kompromis je za protiv suzdržani usvojeno. Kompromis K za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 39 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis L za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis M u dva dijela. Prvi dio za, protiv, suzdržani, usvojeno. Drugi dio za, protiv, provjerit ćemo elektronički drugi dio. Glasanje je zatvoreno. Usvojeno. O 42 ne glasamo. Prelazimo na pojmenično glasanje cijelog teksta sa amandmanima. Glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. 42 naspram 5. Rezolucija je usvojena. Nacrt mišljenja o programu potpora strukturnih reformi Kostas Mavrides. 27. Provjerimo. Glasanje otvoreno. Vote is closed. Rejected. Odbijeno. Amandman 112. Against. Za, protiv, suzdržani. Odbija se. Amandman 113. Za, protiv, suzdržani. Usvaja se. 114 za, protiv suzdržani. Usvaja se. 115 za, protiv suzdržani. Usvaja se. 116 za, protiv, suzdržanih odbija se. 117 za, protiv. Provjerit ćemo 117. Vote is Rejected. Odbija se 118 za, protiv, suzdržanih Odbija se 119 za protiv suzdržani. Odbija se 120 za protiv suzdržani. Usvaja se 121 za protiv suzdržani. Usvaja se 122 za protiv suzdržani. Usvaja se 123 za protiv Suzdržani odbija se. Kompromis A za. Protiv suzdržani usvaja se. Kompromis B za. Protiv suzdržani usvaja se. Amadban 165 za. Protiv suzdržani odbija se. 166 za. Protiv Odbija se, mislim, ali provjerit ćemo. Otvoram glasanje. 166. Vote is closed. Zatvoram. Odbija se 167 za, protiv, suzdržani. Odbija se 168 za, protiv, suzdržani. Odbija se 169 za, protiv, suzdržani, odbija se kompromis C u dva dijela, prvi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se drugi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se amandman 186 za, protiv, suzdržani, odbija se, 187 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 188 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 189 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 190 za, protiv, suzdržani, odbija se. 191 za, protiv, suzdržani, odbija se. 192 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 193 za, protiv suzdržani odbija se. 194 za protiv suzdržani odbija se. 195 za protiv suzdržani odbija se. 197 za protiv provjera 197 otvoram glasanje. Vote is closed. Adopted. Zatvaram, usvaja se. 28 za, protiv suzdržanih odbija se. 29 za, protiv. To be sure. Provjerit ćemo. Is closed. je glasovanje, odbija se. Kompromis D za, protiv suzdržani usvaja se. Amandman 37 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis I, e, e, e, u dva dijela. Prvi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 46 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 3 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 50 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Pedeset se ne razmatra. Dakle, idemo na amandman broj četiri. Za, protiv, suzdržani, odbija se. 54 za, protiv suzdržani odbija se. 55 za, protiv. Ne vidim glasove FDD-a, provjerit ćemo. No, it's against, so will be rejected, I guess. Vote is closed. Rejected. Zatvaram glasovanje. Odbija se 56 za, protiv suzdržani. Odbija se 57 za, protiv suzdržani. Odbija se 58 za, protiv suzdržani. Usvoja se 60 za, protiv suzdržani. Usvoja se 61 za, protiv suzdržani. Usvoja se kompromis F za, protiv suzdržani. Usvoja se amandman 70 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 6 sa usvojenim amandmanom izvjestitelja. Za, protiv, suzdržani, usvoja se. La numero 59 creo que nos ha votado. 59 maybe is not voted in my opinion. The amendment 59. 59. Is for... Uh, the amendment 59 yes. fell because amendment. Ne razmatra se zato jer je 58. amandman usvojen. Oral amendment. Nakon ovog usmenog amandmana na amandman 6 idemo na amandman 77 za protiv provjera. Vote Zatvaram glasanje. Odbija se. Kompromis G. Za, protiv, suzdržani. Usvaja se. Kompromis H. Za, protiv, suzdržani. Usvaja se. Amandman 90. Za, protiv. Provjerit ćemo. Otvaram glasanje. Vote Zatvaram usvaja se. Amandman 9 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 94, amandman 94 za, protiv. Mislim da se odbija, ali provjerit ćemo. Vote Reject. Zatvaram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 97 za, protiv suzdržani odbija se. 98 za, protiv suzdržani odbija se. 99 za, protiv suzdržani odbija se. 100 za, protiv provjera. Amandman 100. Otvoram glasanje. Vote is closed. Zatvoram, odbija se. Amandmani 10 i 102 za, protiv, suzdržani, odbija se. 101 za, protiv, suzdržani, odbija se. 103 za, protiv, suzdržani, odbija se. 104 za, protiv, suzdržani, odbija se. 105 za, protiv, suzdržani, odbija se. 106 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 11 za, protiv, suzdržani, odbija se. 107 za, protiv, suzdržani, odbija se. 108 za, protiv, suzdržani, odbija se. 108 za, protiv, suzdržani, odbija se. 110 za, protiv, suzdržani, odbija se. 111 za, protiv, suzdržani, usvoja se. 12 je povučen, dakle, glasanje o tekstu sa dopunama. Poimenično glasanje otvoram. Zatvaram. 40 glasova za, 8 protiv, 1 suzdržani. Čestitke izvjestitelju. So we have concluded our meeting. Evo, završili smo sastanak. Sljedeći sastanak je u ponedjeljak 28. studenoga od 15 do 18.30 i utorak cijeli dan. Hvala vam, završili smo.